Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι Molim vas da zauzmete svoje mjesto, mislim da možemo započeti. Idemo na glasovanje prije, međutim, imamo gospodina Hakmana Vačera koji se javlja po pitanju pridržavanja poslovnika. Imate riječ, molim vas kolege da poslušate kolegu Bašira, izvolite.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

It's honorable chair. Gospodine predsjedavajući, jučer je Sky News pokazao čitavom svijetu kako izgleda patnja Rohingja. Ja sam se u to uvjerio svojim očima kada sam posjetio preživjele genocida u Bangladešu. Djeca se rađaju na plaži, a ona koja budu imale sreće završit će na čamcu za bangladeš a ostala će biti ostavljena da umru. Britanska premijerka se zaklela da će se suočiti sa ovim nehumanim uništavanjem Rohinja. Ja samo molim dozvolu predsjednika da se održi izvanredna rasprava u kojoj ćemo razmotriti stanje Rohinja muslimana u skladu sa 153. člankom stavkom četvrtim poslovnika. Nakon dugotrajnih rasprava sa UN-om, Bangladeš, Mjanmarom i e, Ujedinjenom kraljevinom, mislim da bi Europska unija trebala sada sazvati međuvladin samet kako bi se stalo na kraju genocidu. U ime čovječnosti neka ovaj dom nas predvodi u tome. Hvala vam. tus čuli smo vaš prijedlog i saslušali smo sa velikom pozornošću. I ja ću odmah prednijeti vaš prijedlog predsjedništvu parlamenta. Prelazimo sada na glasovanje. Izvješće Vjoti, mobilizacija Europskog fonda za prilog od globalizaciji. Pojmenično glasovanje, otvoram glasovanje.